prvom točkom današnjeg dnevnog reda. To je zajednička rasprava o bankovnoj uniji. Izvješće Hokmark, e, okvir za sanaciju depozita kreditnih institucija kao i preporuka za drugo čitanje kolege Simonsa o sustavima i jamstva depozita. Dat ću odmah riječ kolegi Hokmarku na četiri minute. Gospođo predsjedavajuće, danas moramo odlučivati o temeljima europskog bankovnog sektora, o bankovnoj uniji kao i o e, tome da je direktiva na tu e, temu zapravo potka svog ovog zakonodavstva. Za sada nije bilo zajedničkih pravila o tome što treba raditi ako propadne neka banka. Ta pravila nisu postojala niti na europskoj razini, niti u mnogim slučajevima na razini država. Jer sve je to išlo na uštrb poreznih obveznika i financijske stabilnosti. I sada se treba u ovim propisima vidjeti kako se trebaju ponašati kako banka, tako i zemlja domaćin. To je takozvani bail-in princip gdje se radi o spašavanju iznutra, kao opozicija bail-outu gdje se spašava izvana. Više se ne smije predmijevati da će se morati izvana spašavati banke i e, drago mi je da smo tu uspostavili nužnu ravnotežu. Mi svi mislimo da direktiva o sinaciji banavaka predstavlja potku za bankovnu uniju i za mehanizam za sanacije. Od sada će sve države članice imati ista pravila, dakle u cijeloj Europskoj uniji. Mislim, gospođo predsjedavajuća, da je to zaista izuzetno bitno, jer kada se u eurozoni bude govorilo o bankovnoj uniji, da nećemo više imati rizik da imamo na planu banaka fragmentiranu uniju. A direktiva je o kojoj govorimo je zaista kamen temeljac. Jačina europskog gospodarstva i europskih financijskih tržišta je da radimo svi zajedno i da mobiliziramo resurse kako bismo sve to stavili na jedinstveno financijsko tržište. Gospođo predsjednice, ako pogledamo sve so u širem svjetlu, mi ćemo e, govoriti i glasati o tome danas. Govorit ćemo također i o uređivanju financijskih tržišta u razmjerima kakva nikada ranije nisu postojala. U godinama koje dolaze moramo zaista razmišljati o tome koliko smo daleko došli, koliko smo mjeri uspjeli i kakav će biti učinak ovih propisa mislim da je važno sagledati na koji će način raditi europska financijska tržišta nakon ovih vrlo novih i ambicioznih e, financijskih uredbi. Mislim da možemo sada reći da pred nama leži stabilan bankovni sektor, međutim taj isti sektor ima mogućnosti da donosi dinamične odluke jer e, svi oni imaju odgovornosti za vođenje banaka a bankari i vlasnici banaka više ne smiju se uljuljati u e, stav da će ih u slučaju problema netko drugi spašavati tu e, se zapravo vraćamo na načela tržišne ekonomije u sektoru banaka Imamo sada usklađena pravila e, za jamstva za uloge, imat ćemo još i mnoga druga pravila. A kada pogledamo sve ovo, mislim da smo puno toga ostvarili. Sada se moramo pozabaviti činjenicom na koji način sve to funkcionira. Moramo pogledati još i neke druge stvari koje su nam potrebne. Dinamična financijska tržišta. A glavni pokazatelj toga bit će li europsko gospodarstvo rasti. Htio bih se sada još zahvaliti kolegama s kojima sam jako dobro surađivao. E, hvala Elisi, Wolfu, Filipu i Viki. Hvala tajništvu odbora Ekon vi ste mi pružili puno pomoći i dali e, ste puno stručnog znanja. Zahvaljujem se i povjereniku Barnjeju na osobnim naporima i na suradnji njegovih kolega. Hvala svima. Hvala lijepa. Riječ sada ima drugi izvjestitelj, e, to je kolega Simon, četiri minute. Drage kolegice i kolege, vidim da je među vama velik broj kolega koji su sa mnom naporno radili na ovim pitanjima. Pa to su je pet godina napornog rada u ovom parlamentu kako bismo uspostavili bankovnu uniju koju sada eto na kraju ovog parlamentarnog saziva pokušavamo uspostaviti. Eto, na kraju ovog saziva i sada ćemo konačno omogućiti da nam e, porezni obveznici više ne budu na prvoj crti bojišnice. Moramo omogućiti e, i stvoriti situaciju gdje kada sljedeći puta banke budu imale probleme, oni koji će plaćati ceh ne budu poreski obveznici. Imamo mehanizme nadzora, imamo mehanizme za sanacije, a sada imamo i e, program e, prema e, koje se jamče ulozi. Mnogi su na njemu radili, bilo je puno poteškoća, međutim sve se to uspjelo premostiti. Mislim da smo mi kao parlament to dobro ostvarili i jako je dobro da se usvaja ovaj zakonski propis u drugom čitanju jer puno smo toga postigli. Uspjeli smo stvoriti ono što nam prije još dvije ili tri godine vijeće ne bi bilo dozvolilo. U ono vrijeme kada smo imali fond za jamstvo e, depozita, a taj je iznos bio zapravo pola od ovoga sada. Sada smo zapravo udvostručili stabilnost za bankovni sektor. I troškove trebaju iznositi banke, a ne šira zajednica prije dvije godine čuli smo još da običan građanin neće moći lako doći do svojih štednih uloga ali sada je to drugačije u roku od sedam dana bilo tko tko ima tekući račun moći će u tom razdoblju dakle doći do svojih novaca uspjeli smo E, zahvaljujući načelu unutarnjeg financiranja i odnosno spašavanja da e, se uspostavi načelo da a svako preuzimanje rizika mora pratiti i snošenje odgovornosti. Prema tome ponovno stavljamo bankovni sektor na vlastite noge na jedan ispravni u jednu ispravnu poziciju. Znam da se procedura morala malo prilagoditi, ali znam da parlament zajedno s komisijom i vijećem da će uspostaviti sve što je nužno da bi se to ostvarilo. Dopustite mi još jednom da se zahvalim izvjestitelju u Sjeni na zajedničkom radu. Zahvaljujem se Europskoj komisiji i povjereniku Barnjeju Zahvalio bih se također Litavskom predsjedništvu vijeća jer je Litavsko predsjedništvo zaista željelo da se ovim pitanjem pozabavi, da se ova pitanja riješi. Mislim da možemo biti zadovoljni jer je izvrsna vijest za porezke obveznike da će se moći ostvariti bankovna unija. Hvala lijepa. Sada dajem riječ vijeću E, ministar Venizelos ima riječ. Hvala. Dame i gospodno, europski zastupnici zaista je velika e, sreća za mene da mogu govoriti o ovoj temi na današnjoj sjednici jer eto to je važan korak naprijed u ostvarivanju bankovne unije. E, to e, će e, prenijeti poruku svima onima koji su sumnjali u to da Europska unija može riješiti ova pitanja i da će moći izdići iz krize i osobiti bankovni sustav na vlastite noge. Bankovna je unija nužna kako bi se riješila pitanja e, odnosa između javnog duga i javnog sektora. Moramo ostvariti bankovnu uniju kako ne bi bilo fragmentiranja sektora, naročito ne fragmentiranja sustava financijskih uloga. E, usluga. Bankovna unija ostvarena je u manje od dvije godine. To su divovski napori koji su u to uloženi. Treba stvoriti stvarnu ekonomsku i monetarnu uniju koja će se temeljiti na euru. Radi se također i o pravnom temelju koji će omogućiti veću sigurnost cijeloj Europskoj uniji i unutrašnjim tržištima. 2013. godine u tom je smislu usvojena direktiva koja obvezuje banke da imaju dovoljne zalihe kapitala kako bi se mogle nositi s rizicima. Sve to vezano je za okvire koje daje Basel 3. Što se tiče minimalnog eh, zahtjeva, radi se o tome da će ulagači znati da za slučaj da banke propadnu da će kroz jedan određen vremenski rok koji je sada smanjen moći dobiti odštetu. To je važno za sve ulagače, za uložene mirovine, to je važno za pojedince kao što je važno za poduzeća i za javne ustanove. Zadovoljan sam sporazumom do kojeg smo došli krajem prošle godine s Europskim parlamentom, a mi želimo da imamo sustav i jamstava uloga i da to preraste u jedan europsko jamstvo za uloge. To će biti e, velika e, snaga e, europskog bankovnog sustava i općenito za cijelu Europsku uniju. Od danas od vas tražimo da to podržite vašim glasanjem jer će se ovom rezolucijom omogućiti da se banke bolje e, mogu ponašati i za slučaj da nekoj banci zaprijeti propast će se na koji način ona mora postupiti. I isto tako će se tko mora snositi troškove i e, da to neće biti porezni obveznici. Dopustite mi da kažem nešto o samom nadzoru. Uredba e, iz e, tog područja omogućuje da u tome sudjeluju zemlje eurozone obavezno te, te druge zemlje ako žele. Sve to omogućit će ista pravila igre za sve, te će nadzor biti puno jači. Što se tiče mm, e, ispravljanja u ime vijeća, mogu samo toplo pozdraviti da je pred nama potpuni dogovor. Mislim da je to važno i vi ćete danas moći izglasati tu proceduru. Naravno, svi su pregovori o tome bili teški i naporni. Ne postoji niti jedno pravilo koje je savršeno, međutim ova uredba koja je pred nama je e, zaista vrlo ambiciozna i e, dobra. Blizu smo cilja. Stvorili smo temeljna jamstva za sve ulagače to će nam jamčiti sigurnost i spriječit će da u budućnosti dođe do kriza. Dopustite mi da se toplo zahvalim izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni članovima odbora za ekonomska i monetarna pitanja Europskog parlamenta kao i povjereniku Michelu Barnjeu naravno, koji je igrao ključnu ulogu u cijelom ovom postupku. Zahvaljujem se i litamskom predsjedništvu. A iznad svega zahvaljujem se Janisu Sunarasu, grčkom ministru financija koji predsjedava ecofinom Zahvaljujem se i predsjedniku Eurog skupine. Hvala svima dakle. Hvala vam, gospodine ministre. Riječ ima povjerenik Barnje. Merci, Hvala, predsjednice. Želim vam dobar dan svima. Vidimo da je ovo danas važan trenutak, ne samo zato što se radi o zadnjem zasjedanju, odnosno zadnjoj sjednici u ovom sazivu, već zato što imamo ova tri teksta koja predstavljaju jednu veliku cjelinu. I s njima, dame i gospodo zastupnici, zajedno s predsjedništvom gradimo arhitekturu kojom će se upravljati financijskom stabilnosti u Europskoj uniji i još nismo dakle izašli još iz ove krize koja je zadesila Europsku uniju 2008. godine nevjerojatnom silinom koja je razbila gospodarski rast, povećala e, domaći e, javni dug, izazvala političku i socijalnu krizu koju još nismo sagledali koju još nismo sagledali u cijelosti i Sprem te krize, eto ja sam ovdje s vama, radim od veljače 2010. godine, dakle dame i gospodo zastupnici, zajedno smo puno, puno truda uložili, imam čast da u ime Europske komisije uz podršku predsjednika Barosa imao sam čast predstaviti vam viš, skoro 40 zakonodavnih e, prijedloga tekstova da se iznesemo, suočimo s ovom krizom i povratimo stabilnost i gospodarski rast. I u sredini te cijele arhitekture i zahvaljujem gospodinu Karasu koji je tu, e, imali smo e, prudencijalne mjere e, koje se odnose na 8300 banaka. Išli smo još dalje s tim referentnim kodom, sa single rule book, e, sa IBRD-om, e jamstvo za pologe Dakle, imali smo ove izvanredne izvjestitelje koji su upravo uzeli riječ, gospoda Simon i Zahvaljujem eh, Hukmark, zahvaljujem njima i svim izvjestiteljima u Sjeni. Mogli smo, zahvaljujući ova dva teksta koji se odnose na cjelokupno eh, jedinstveno tržište, krenuti na rad. Imamo single rule book koji se bavi cjelokupnom krizom, u Europskoj uniji sa zajedničkim sredstvima za prevenciju, pripremu, upravljanje i financiranje e, sanacije banaka, a da se ne ide uvijek kao što smo vidjeli to u prošlosti, da se traži pomoć od poreznih obveznika da se tako plate greške ili slabosti banaka. Naš zadatak je bio onako težak, a učinjen je još težim zbog razvoja gospodarske situacije od 2010. godine je financijska kriza tržišta postala još gora jer je došlo do krize javnog duga koja je bila jako velika u eurozoni. Tako da je treba ubaciti u višu brzinu posredstvom jače integracije i uspostavom tog e, mehanizma za e, e, superviziju i to u cjelini predstavlja bankovnu uniju i ja sam to predstavljao od e, rujna 2012. godine u dvije faze i želim zahvaliti upravo svim predsjedništvima vijeća koji e, cip, Ciparsko, Litavsko, Irsko i naravno predstavljam e, potpredsjednika gospodina Venicelosa i grčko predsjedništvo je bilo iznimno aktivno i želim pozdraviti i Janisa Stumarasa i njegov e, tim, dakle grčkog ministra financije. Prešli smo dakle na tu, u tu višu brzinu i ta ambicija je bila naša već od početka. Ne zaboravljam da je Liza Ferreira 2010. godine e, unjela dakle iznijela e, nezakonodavno izvješće koje je tražilo zajednički okvir za vi ste tražili zajednicu e, sanacije, jedinstvenu sanaciju, što je preraslo u nešto drugo e, kasnije. Četiri godine kasnije smo svi zajedno taj konceptualni pristup pretvorili u stvarnost, dakle prešli smo tu prvu fazu sa zajedničkim e, mehanizmom za nadzor koji je bio rogorozniji za sve banke u Europzoni i primjenjivali smo E, jednake, jednaka pravila, pravila jedinstvenog tržišta. Dakle, imali smo one single rule book. To su bile jača, jedinstvenija pravila cijeloj eurozoni i pozdravljam ovim e, ovaj način e, rad Svena Gigolta i Marijane Tisend i svih izvjestelja u Sijeni. I Daniel Nui potpredsjednice Sabine Schlegel e, u Europskoj e, banci e, su svi zasukali rukave i učinili da taj mehanizam za sanaciju bude operativan. Stres test je učinio dakle, bilancu ba europskih banaka transparentnijom kako bismo povratili povjerenje tržišta. No, Europska unija mora hodati na obje svoje noge, tako da imamo i nadzor i sanaciju i to nije bilo jednostavno, možda je čak bilo teže za sanaciju nego za nadzor s obzirom e, na uloge i početne stavove jednih i drugih koji su bili jako udaljeni. Vi ste svi e, pokazali da ste u stanju biti pragmatični, znam da je to zahtjevno, da ostvarenje kompromisa i, sporazum od 23. predstavlja stvarno veliki napredak e, i jako, jako se sam zahvalan e, Lizi Ferreri i predsjednici Sharon Bowles, ali isto tako Corin Fortman Cole, povjerenici, izvjesteljici, zatim Vicky Ford, koji su puno radili uključujući i e, duge pregovore, naporne pregovore e, koji su trajali skoro 17 sati kako bi se došlo do tog sporazuma. I vjerujem da smo dosta ozbiljno i razumno ostvarili zadatak koji je bio pred nama i kako bi europske banke bile jače te da povratimo povjerenje u e, financijski sektor i u euro. U kratkim crtama ću podsjetiti za onima koji nas slušaju izvana koje smo konkretne stvari napravili. Dakle, promijenili smo paradigmu. E, sanacija banaka je nešto što će financirati e, posredstvom bailina e, dionici i Isto tako imat ćemo jamstvo koje će biti kreditirano strane banaka i bit će korišteno za banki. To je nešto što je pokrenuto prije šest godina, početkom krize. Da, da, je to postavljeno prije šest godina, početkom krize, možda bismo mogli probrojati na prste jedne ruke broj slučajeva kada bismo morali posegnuti e, za javnim sredstvima i vjerujem da bi vjerojatno i kriza e, javnog e, duga bila mnogo manja. Zatim, zaštita štediša je nešto što mora ponoviti. Dakle, do 100.000 tisuća eura svugdje na svaki način će e, štednje biti zajamčene, a i preko tih sto tisuća eura e, opasnost od gubitka je svedena na minimum za srednje mala poduzeća i naše sugrađane e, i male štediše. Zatim, prevencija i priprema borbe protiv kriza. Kao što sam to često rekao, isto kao i u slučaju prirodnih nepogoda, prevencija je uvijek jeftinija od popravljanja, od saniranja. I kad treba sanirati, naravno, dogodi se da prirodne nepogode bivaju takve da se mora e, rješavati, ali pripremljena borba je nešto što je uvijek jeftinije od neorganizirane borbe. I to smo isto htjeli napraviti i u bankovnom sektoru. I u budući će svaka banka morati dokazati da je solventna i da se može njen, mogu njene poteškoće riješiti bez dovođenja u opasnost financijske situacije stabilnosti. Četvrto, u eurozoni i svim državama članicama koje žele sudjelovati u mehanizmu za sanaciju imat ćemo pravila koja će morati biti primijenjena na sve banke. Tu je odbor za sanaciju i centralizirani e, tim. To je možda kompleksan mehanizam, možda donekle mi je žao zbog toga. Međutim, to pokazuje da e, taj odbor upravo ima velike odgovornosti. Taj sustav se oslanja na vjerodostojno financiranje koje je ubrzano u razdoblju od 8 godina i e, do 60% nakon dvije godine će biti zajednički ulozi. Zatim, nešto do čega mi je jako stalo, kao i vama, koherentnost unutarnjeg tržišta e, je u potpunosti očuvano uz poštivanje direktive e, za rezoluciju koja se odnosi na 28 država članica. Dame i gospodo zastupnici, morao sam vam zahvaliti se zahvaliti e, na tome što ste rekli da, za, da je komisija radila e, svoj posao, to je normalno što je radila svoj posao, ja, e, ja vam stvarno zahvaljujem i na, na to što ste rekli i meni i mojoj ekipi veliki smo trud uložili. Što se vas tiče, vi ste pristali na određene kompromise, to nije bilo jednostavno, mislim napose na međuvladin e, sporazum, to je bilo teško za prihvatiti mnogima od nas, no e, razina tih e, smanjenja rokova za zaštitu štedišta i mnoge druge mjere posle su moguće samo zahvaljujući vama i vašoj odlučnosti da se zadrži razina vjerodostojnosti tog teksta i na taj način uz, Europsku, bankovnu uniju koja počiva na ta dva stupa imamo najambiciozniji program nakon eh, pokretanja eura. I kao i sa svim drugim tekstovima moramo danas, e, a i u buduće, paziti na ravnotežu i morat ćemo paziti da to dobro funkcionira. Dakle, potrebno je vrijeme, procjene, prilagodbe svih tih e, tekstova. Mislim da smo dobro radili kako bismo jamčili financijsku stabilnost, kao što je to rekao malo prije Gunnar Hockmark, ova, e, kad se ponovno uspostavi ta stabilnost, e, trebamo sad na tim jakim temeljima povratiti transparentnost i odgovornost, kao što je to gospodin Simons rekao, i malo treba tu i dodati morala i etike koji su nestali, ali sada se trebamo osvrnuti na gospodarski rast i konkurentnost Europe. Najljepša hvala svima. Hvala vam povjereniče. A sada dajem riječ govornicima u ime klubova zastupnika. Za ime Pučana, zastupnik Balt na dvije minute. Hvala predsjednice. Za mene je Bankovna unija neupitno najvažniji projekt u financijskom sektoru u ovom sazivu. Slažem se s vama gospodine Brnje. Ustalom, nismo ništa drugo ni rekli. E, kao izvjestitelj Sjeni e, u ime Pučana, ova direktiva, dakle treći stup bankovne unije mi je bila direktiva koja se odnosi na jamstvo e, štednih pologa mi je jako važna i zadovoljni smo što je do toga to konkretizirano i uvjeren sam da će rezultat biti na razini očekivanja. Pogledajmo što je tu rađeno. U veljači 2012. godine, prije malo više od dvije godine, na plenarnoj smo imali prvo čitanje nakon e, duge institucionalne blokade. Litavsko predsjedništvo je prošle godine deblokirao situaciju. Nakon samo tri trijaloga, 17. prosinca 2013. godine došlo do dogovora s vijećem došlo je do zajedničkih odluka za jamstvo štednih pologa i to je jako važno, jako važan znak koji upućujemo štedišama. To znači da štediše e, imaju zajamčenu štednju do 100.000 eura bez ikakvih preduvjeta. Zaštita malih štediša ima e, ključni, od ključnog prioriteta za nas i možemo biti zadovoljni donesenim odlukama. One jamče doista sigurnost e, štednih pologa. Što se tiče sanacije banaka, pokazali smo da e, možemo djelovati u konkretnim kompleksnim slučajevima. U buduće banke nećemo moći izvući, e, neće, snosti, neće biti pokrivane e, novcem štediša i poreznih obveznika. Sad je stvoren fond koji će omogućiti stabilnost sustava u budućnosti. Europska unija je najveće gospodarstvo svijetu, bankovna unija dobro osmišljena omogućit će da se izbjegnu opetovane krize. Do kraja ovog saziva možemo reći da smo ispunili svoj rad i svoj posao. Hvala. Hvala lijepa. U ime e, kluba zastupnika SID, gospođa Ferreira. Najpše hvala predsjednice. U novom e, zasjedanju, zadnjem u ovom e, mandatu, usvojit ćemo tri temeljna teksta za bankovnu uniju i za rješavanje bankovnih kriza. To je onaj najvažniji dosije nakon e, krize do koje je došlo 2008. godine. Dakle, spašavanje i sanacija banaka je nešto što je progutao 26% europskog BDP-a. I u biti mi smo se uvukli u krizu, usporili smo i sada moramo ići korak naprijed. Kao što rekao 2010. godine u izvješću koje je gospodin Barnje iznio, Barnje, povjerenik Barnje je tada tražio, parlament je tada tražio od komisije da djeluje, hrabro djeluje i pod pokroviteljstvom gospodina Barnija smo konačno dobili odgovor koji nam je bio potreban. Europsko gospodarstvo je to koje određuje stanje i zdravlje eh, europskih eh, tvrtki. I sada smo došli do rješenja za upravljanje bankovnim krizama i eh, dionici su ti koji će, dioničari su ti koji će morati sada snositi odgovornost. I sad ćemo zakonodavnim putem moći jam, E, zajamčiti e, jamstvo za štedne pologe do 100.000 eura u eurozoni i u drugim zemljama. Te ambicije mogu biti još veće, govori se o e, jedinstvenom nadzoru Europske središnje banke koje, će, koje je već na snazi ove godine. No mimo toga svega potreban nam je sustav, jak sustav rezolucije. Nadam se da ćemo moći usvojiti ovaj tekst. Ja sam uvjeren na da ćemo mi kao izvjestitelji, izvjestitelji sjeni dati svoj doprinos tekst poboljšanju teksta vijeća. Jer ono što se usvaja pruža Europskoj središnjoj banci mogućnost da proglasi e, da e, neka banka nije e, održiva i što je važno jer se izbjegava izravni utjecaj država članica. I ovaj zajednički fond će iznositi 70 posto nakon tri godine. Dakle, u, uveliko smo ubrzali rad kako bi ovaj europski sustav bio e, učinkovitiji. Najviše želim zahvaliti, osobito želim zahvaliti Sherin, Korin, Silvi, Svenu i Viki, e, četiri žene, jedan čovjek, jednom jedan muškarac iz pregovaračkog tima. Želim se zahvaliti njihovom radu, a isto tako i e, šefovima kluba zastupnika i osobito lideru mog kluba zastupnika socijalista demokrata, isto tako i predsjedniku parlamenta želim zahvaliti, koji su svi zajedno radili s nama kako bi se uznapredovalo u ovom radu. I također smo transformirali Europski parlament u čvrst i odlučan pregovarač, čvrstog i odlučnog pregovaračkog partnera i to je vijeće shvatilo i želim zahvaliti grčkom ministru i kolegama koji su uložili e, velike napore da se e, spoje e, su zakonodavci i naravno bez našeg osoblja ništa od ovoga svega ne bi bilo moguće. No, moramo imati na oku provedbu ovog svega. Naravno, obveza vijeća koji su danas iznijeli da žele ratificirati međuvladin sporazum prije 1. siječnja 2016. godine. To trebamo održati na oku. Isto tako da će kreditna linija biti otvorena i e, već pristupaju na snagu e, fonda za sanaciju. Nadamo se da će instrumenti za prevenciju dokapitalizacije biti nešto što e, će biti uspostavljeno da porezni obveznici neće biti ti koji će plaćati sanaciju i ovaj treći stup je nešto što treba još uvijek e, ostaje nešto što treba izgraditi i to su temelji za e, povjerenje između banaka i država članica moramo dakle zajamčiti sve to i na novom sazivu parlamenta će biti da se postara da provedba bude ispoštovana. Hvala. Hvala lijepa. Sada za klub zastupnika ALDE, zastupnik Linc na dvije minute. Draga eh, kolege, mi nama su prigovorili da smo krenuli u pravi val određivanja propisa. Međutim, kada smo vidjeli o kakvoj se situaciji radi, bilo je nužno da se u ovom sektoru usvoje ove sve odredbe. Gospodin Barnje je ispravno rekao, trebali smo početi od bankovne unije, možda nismo pravilno bili odredili prioritete. U odnosima između banaka i država, mnoge su stvari povezane. Dopustite mi se sada da se vratim na tri stupa. E, vi ćemo, nećemo imati arbitraže e, i imat ćemo sada bolju zaštitu uloga. Jedino što se nada jest da e, se prudencijalni sektor i političari Dakle, da tu neće doći do problema. Jer e, prudencijalna kontrola nije uvijek dobro funkcionirala kada se radilo o nadzoru banaka. Mi želimo da bankovni sektor ne smije biti pod utjecajem politike, a prelaz između E, sa sustava bail-out na bail-in mislim da će biti dobar. Što se tiče e, rizika i odgovornosti, te dvije stvari su povezane i to je načelo koje moramo moći primjenjivati. Prošlo je osam godina, traži se osam godina financiranja, a ne deset u redu, 60% za dvije godine u redu, ali tražim da u trenutku kada se sve ovo bude primjenjivalo da male štedionice i male zadružne banke e, budu dio sustava e, koji će biti proporcionalan te da neće grcati pod različitim porezima. Ja ne mislim za razliku od mnogih da se sve treba odmah staviti na europskoj razini zajedno. Hvala, a sada u ime zelenih ima riječ e, kolega. Hvala, gospođo predsjedavajuće. Možemo samo reći nikada više to. Koliko smo puta čuli te riječi, nikada više porski obveznik neće morati spašavati banke. Toliko puta smo to čuli, a tek danas na posljednjoj sjednici ovog parlamentarnog saveza saziva počet ćemo primjenjivati, odnosno usvajati propise koji idu u tom smislu. A tekstovi koje ćemo danas izglasati predstavljaju zaista napredak na tom području. Da, e, vlasnici e, i dioničari banaka će više morati priskočiti u pomoć nego li porezki obveznici. Međutim, uz podrškom Europske središnje banke i dijela Europske komisije, uključujući gospodina Rena, koji je odjedanput postao liberal, dakle, tu će se govoriti o bankama koje će morati priskočiti bankama koje posrnu prije e, nego li što to učinje sama tržišta. To me čudi jer bi to značilo da više nećemo raditi na dokapitalizaciji osim ako se to ne učini dovoljno rano. Drugo, nije više moguće da banke budu transnacionalne e, kada žive, a e, to ne budu kada umru. Ovaj nam tekst omogućuje veću federalizaciju kada se radi o reguliranju kriza ali još jednom vidimo da će velike banke u poteškoćama e, voditi ne Europska komisija već državni konzorci. Gospodine Barnje, ovo sve koje se odnosi na čuvenu devizu da su neke banke prevelike da bi propale. To je e, nešto s čime se e, ne slažem e, te banke jednostavno više ne bi smjele postojati a odnosno ne bi smjele postojati da ih nitko ne može spasiti hvala sada gospođa Ford u ime ECR-a hvala lijepa danas govorimo o tri dijela novih pravila za banke Prvi je vezan za globalne promjene kojim se ispravljaju pogreške iz prošlosti. U prošlosti kada se banka bila pred e, stečajem bile su dvije mogućnosti ili stečaj ili da je iskupe porezni obveznici. Međutim, sada e, banke mogu propadati na uredan način, porezki obveznici ne plaćaju ceh a ulagači običnih ljudi će, ulozi običnih ljudi bit će zaštićeni. Financijski sustav e, i svijet financija bit će bolji i uredniji. To je nešto što je sada dio novog okvira. Hvala kolegama za što se, što za to odlučili. Drugo, e, bavimo se jamstvima štednih uloga i ispravno je da to rizik snose banke i one plaćaju ceh, a ne poreznici. U nekim zemljama kao u mojoj u tu se svrhu izdvaja jedna e, taksa. O, drago mi je da se nismo svi opredijelili da se to radi na isti način jer se ne može sve primjenjivati e, na svakoga. A treća stvar o kojoj želim govoriti je bankovna unija i e, sada e, će se mnoge stvari odvijati na europskoj razini gdje će se fondovi objedinjavati. Meni je jasno iz kojeg se razloga to čini zbog eurozone. Međutim, Ujedinjeno kraljevstvo i mnogi drugi nisu u eurozoni i zato mi je drago da među vladinim sporazumom se kaže da mi ne dijelimo svi e, pasivu jer tu je razlika između onih koji su htjeli u tome sudjelovati i oni koji nisu. Pred nama su dugi eh, pregovori i meni je jasno da neke zemlje žele veću uniju, drugi eh, žele mm, manju uniju. Ako svi to shvatimo, mislim da će ti pregovori dobro proći. Hvala lijepa. A, sada za grupu GUE, gospođa Matijaš, dvije minute. Hvala lijepa. Financijska kriza kada je započela došlo se do toga treba regulirati financijska tržišta i rečeno je da će biti donešene drakonske mjere kako bi se omogućilo E, da se zemlje koje su se našle u ovoj situaciji u toj situaciji nikada više ponovno ne nađu. 26% BDP p-a je bilo zatravno potrebno, šest europskih proračuna i to se sve radilo puževim korakom, premalo je učinjeno. Europa mora srediti vlastite financije, ali mi nismo još niti na početku tog postupka. Bankovna unija je nešto što je jasan dokaz da se u tome ne uspjeva. Europske institucije jednostavno predlažu svojevrsnu super središnju banku koja će na sebe preuzeti sve što je vezano za monetarnu politiku, za nadzor banaka i e, sve ono što još radi što uopće nije u njezinoj nadležnosti. Radi se o nedemokratskoj instituciji i možda najmoćnija e, nedemokratska institucija u svijetu. I na posljedku e, mi ovdje stvaramo fond za sanaciju koji će zaživjeti tek za osam godina. Ali što se sve može dogoditi u osam godina? Za osam godina mnogi će ljudi promijeniti mišljenje. Ne vjerujemo mamka na ovim obećanjima. Drugi kažu da je to jedina dobri, dobar aspekt cijelog ovog paketa. Mislim da je ovo reforma koja nam je potrebna kako bi Europa zaista došla na pravi put. Međutim, nama je potrebno pravi financijski sustav koji će dobro funkcionirati. Hvala. E, gospođa Sinclair, ne, oprostite, najprije gospodin Paška za FED na jednu minutu. E, hvala lijepa. E, predsjedniče, povjereniče, u mojoj zemlji bankovni je sektor trenutno stabilan ali e, će s uspostavom bankovne unije možda imati puno problema. E, postoje e, financijske institucije koje su u državnim rukama, možda bi njihove filijale sada su filijale stranih tvrtki i kada one postanu poslovnice onda će slati tekuća sredstva u e, inozemstvo i e, zakonima se to neće moći spriječiti i moći će se blokirati slanje tih sredstava u inozemstvo. Ne želim reći da bankovna unija ima neki tajni program e, da se E, dobro poslujuće poslovnice e, e, da su one te koje spašavaju tvrtke majke koje loše posluju, ali moramo pripaziti na sve implikacije. Hvala. Hvala vama. Gospođa Sinclair nije ovdje. Sada dajem riječ govornicima koji govore u osobno ime. Najprije gospođa Vertman Cole. voorzitter vandaag is een historische dag in de geschiedenis van de economische en monetaire da ono što je povijesno jest ovaj trenutak gdje se sada nalazimo u ekonomskoj i monetarnoj uniji jer sve je ovo ekonomska unija i monetarna unija zapravo kamen temeljac cijelog našeg posla. Moramo ponovno uspostaviti povjerenje u cjelokupni sustav. E, jer banke imaju e, važnu ulogu za mala i srednja poduzeća kao i za gospodarstvo općenito. Ono što je doneseno u prosincu nije bilo dovoljno, a određen velik, broj velikih zemalja članica mogle su tijekom prvih godina imati pozitivan utjecaj na cjelokupni sustav. Ali problem je bio sustav sanacije zahvaljujući ovom dogovoru više ceh neće plaćati e, obični ljudi, porezki obveznici, već će to činiti dioničari i vlasnici banaka. I to će biti tako u svim e, zemljama, u Francuskoj, Njemačkoj, Irskoj. Htjela bih čestitati ne samo kolegama, već i gospodinu Barnjeju i gospodinu Dijsselblumu. Hvala svima što su omogućili da se ostvari ovaj sporazum. Gospođo predsjednice, ja se po posljednji puta javljam kao europska zastupnica i potpredsjednika E, kluba zastupnika Europske pučke stranke. Ponosna sam na sve ono što smo učinili u ovom parlamentarnom sazivu na planu gospodarstva, paket dvaju mjera, paket šest mjera, e, zakonodavstvo iz financijskog sektora i danas e, kamen temeljac bankovna unija. Zaista mislim da idemo u dobrom smjeru da se povrati povjerenje u eurozonu. Gospodarstvo se oporavlja, međutim nezaposlenost je još uvijek crna mrlja. Ipak i tu se naziru poboljšanja. O čemu mi sada govorimo? Važno je da u zemljama članicama ispunimo obećanja koja smo dali. To je nužno za naše društvo. Zahvaljujući tome doće do oporavka malih i srednjih poduzeća i to će biti dobro za sve naše građane, naročito za mlade, a to je najvažnije. Hvala lijepa. Sada riječ ima zastupnik Sanchez na jednu minutu. Za vrijeme ovog parlamentarnog saziva usvojili smo čitav niz inicijativa vezane za vlastita sredstva za financijski nadzor kako bismo prebrodili krizu, stabilizirali kredite. A e, sada trebamo učiniti još i više. Na sadašnjoj plenarnoj sjednici usvajanje jamstva za uloge i isto tako okvira vezanih za financijske ustanove. E, sve je to nešto čime će se zaštititi ulagači u ovoj krizi u Uniji. To je nužan instrument e, kao dio bankovne unije. Na taj način ćemo prekinuti e, začarani krug koji se odnosio na državni dug i ojačat ćemo monetarne aspekte unije. Želim izraziti zadovoljstvo jer e, sporazum je ipak u zadnji čas ostvaren mislim da ćemo na taj način e, moći e, krenuti u bolji mehanizam e, sanacije i da ćemo ojačati ulogu Europskog parlamenta. Sve to međutim mora ići rame uz rame uz E, strukturne promjene uz bankovnu uniju i sva ona jamstva koja su potrebna. Potrebna će biti i financijska unija i proračunska unija. Hvala, gospodin Schmidt na minutu i 30. Hvala ono što je najvažnije od svega, najvažnije glasanje u cijelom ovom parlamentarnom savezu bit će upravo to. Trebamo imati jaku središnju banku kako bi se upravo izbjeglo da porezni obveznici budu ti koji plaćaju ceh. Oni koji su mislili da E, euro neće nikada zaživjeti, prevarili su se oni koji su mislili da će euro propasti, prevarili su se. Prije dvije godine mnogi su mislili da Grčka mora izaći iz eurozone, do toga nije došlo, oni su se prevarili. Dakle, e, vidimo što sve Europska unija može učiniti kada djeluje zajedno. Izašli smo iz najgore krize koja je postojala od 30. godina prošlog stoljeća čestitamo za ovo što se dogodilo na financijskim tržištima sada i e, Irska i Portugal su se oporavile kao i Grčka bankovna unija jamčit će stabilnost međutim trebamo nastaviti s reformama žao mi je gospođo predsjednice da švedska nije do bankovne unije to je šteta za švedske banke jer na taj način se osim svega gubi utjecaj švedske u europskoj uniji dopustite mi i još da se zahvalim predsjednici našeg odbora gospodinu ministru Venizelosu, gospodinu povjereniku kao i vijeću. Nadam se da ćete u budućnosti uspjeriti uvjeriti moju zemlju da uđe u tu monetarnu uniju. Hvala. Riječ ima gospodin Gigol na dvije minute. Gospodin predsjednice, gospodine povjereniče, uvaženi predsjedniče predsjedništva vijeća, dragi kolege. Evo kratko. Bankovna unija je vjerojatno najveći korak naprijed u ovom sazivu. Mi smo zajedno uspjeli uspostaviti e, jedinstveni mehanizam za nadzor. Danas imamo e, jasna pravila za e, likvidaciju banaka i danas porezni obveznici neće biti primorani plaćati ono ponovno će postojati, morat postojati odgovornost u ovom sektoru gospodarstva. Mislim da, su, da nam nedostaje još dvije stvari. Kao prvo, oprezivanje financijskih e, transakcija, to je nešto što još nije uspostavljeno. I znamo da usprkos e, mehanizmu i strukturi koja je pokrenuta, uspostavljena, znamo da će i dalje biti teško stvari provoditi. Naime, bankovni sustav i s njim u vezi komisija iznijela jako smislen prijedlog i morat ćemo raditi na ovome. No, uloga parlamenta je takva da u svim pravilima koje smo usvojili, parlament je usvajao i radio na stvaranju europskog modela koji će biti transparentniji što se tiče E, rezolucije banaka išli smo čak i dalje nego što je predviđeno i moram reći da vladin sporazum koji je uključen u europsko zakonodavstvo i pravo predstavlja povredu doslovno tog samog prava jer u biti nismo se odvažili koristiti sve instrumente koji su nam bili na raspolaganju u osnivačkim ugovorima i čini mi se da smo na stražnja vrata odnosno da je sektor na stražnja vrata pokušao izbjeći usvojene tekstove od strane raznih europskih institucija. Nadam se da će komisija vijeće, a i sam parlament se i dalje boriti protiv te stvarnosti. Hvala. Hvala. Sada riječ ima gospodin Strečak na jednu minutu paní předsedající pane komisaři dámy a pánové dobrý den predsjednice dame i gospodo gospodine povjereniče da također mislim da banke treba kazniti treba ih kazniti jer vjeruju više vladama kojima već desetljećima posuđuju novce uvijek nego, nego poslovnim subjektima. Uvijek je bilo sigurnije posuđivati novce vladama nego poslovnim subjektima, a rezultat je taj koji je mogao biti predviđen e, totalni kolaps. Gospodin Vencelos je to sasvim ispravno rekao. Bankovna unija bi trebala razdvojiti državni dug od bankovnih institucija. Međutim, to je nemoguće jer s obzirom da ova, ovaj zakonodavni prijedlog o bankovnoj uniji neće automatski natjerati države članice da postupaju racionalno. One se neće reformirati odjednom, neće reformirati ono što je nemoguće reformirati. Mislim da bankovna unija nije pravi način da se postupa s ovim problemima. Hvala sad gospodin Huntes na jednu minutu gospođo predsjednice. Evo, mogli smo uvidjeti da se urušava bankovni sustav kazino koji je išao na, išao na korist jakim moćnima. To je sustav koji je i dobivao raznorazne pomoći, poklone, dokapitalizacije i tako dalje od više milijardi eura. U istom trenutku kada imamo 28 milijuna nezaposlenih u EU. Dakle, vidjeli smo mafiju spekulatora koja je E, koja se obrušila na Grčku svom silom, zatim e, Irsku, Portugal, Španjolsku, Italiju i evo konačno su se obrušili na Cipar. Dragi kolege, uvidjeli smo prije četiri godine da Europska unija, gospođa Merkel, gospodin Sarkozy, gospodin Barroso e, žrtvuju Grčku na oltaru Europe kako bi spasili banke, kao što su nam to nevjerojatno naivno priznao gospodin Oli Ren Dakle, Europska središnja banka i nažalost većina članica Europskog, eh, Europske unije su se složili s tim i kako bi se razvijala eh, Europska unija stvara zombi eh, stvorevinu koja će biti razlog za neravnotežu. Hvala. Gospodin Helmer na jednu minutu. Predsjednice, ovaj prijedlog koji je pred nama danas je neadekvatan za eurozonu i neprikladan za e, općenito Europsku uniju. Bez e, zajedničkog jamstva za e, pologe u europskim bankama nema bankovne unije uopće. A koliko shvatam, shvaćam Njemci ne žele tu zajedničku schemu jer bi onda morali plaćati za, e, za druge države. I na isti način mi u Londonskom sitiju ne želimo gledati e, da e, Europska unija da, da moramo plaćati za Europsku uniju. Ali postoje druge promjene za uredbe, koje su u potpunosti neprihvatljive. I ono što, se, što, je, što je osnova tog cijelog problema je sam euro, jedan zajednički projekt koji nikakva smisla nema. I e, stari europski e, vođe, njihova tvrdoglavost je e, katastrofalna za potencijale mladih generacija u Europi. Gospođo predsjednice, oni su već dovoljno propatili ti mladi i vrijeme je da se razbije euro. Gospodine Elmar, imate plavu karticu koja vam je upućena? Prihvaćam. Gospodine Elmar, ukoliko mislite da su ovi prijedlozi toliko neprihvatljivi i neprikladni, zašto je vaš klub zastupnika, e, zašto nikad se nije pojavio ni na jednom od stotina pregovaračkih sastanaka do kojih je došlo u zadnjih pet godina, e, a pregovaralo se o tako važnom pitanju kao što je rješavanje problema našeg e, bankovnog sustava. I zašto se vi čekali do samog, samog zadnjeg sastanka sjednice ovog parlamenta prije nego što ste se uopće javili s tim u vezi? Hvala. Pa hvala Viki, uvijek je lijepo čuti čutite. Kad si u malom e, klubu zastupnika i u manjini, kao što su, smo mi euroskeptici, e, ne možeš sudjelovati detaljno na radu svakog pitanja, koliko god važno bilo, no e, hvala ti što se javila ovom pitanju danas i zahvaljujem ti na pitanju. Grazie, onorevole Goze. Hvala, sada riječ ima kolega Gozes na dvije minute. Hvala predsjednice. Gospodine Povjereniče, predsjedniče vijeća, sa zadovoljstvom mogu konstatirati da poput većine nas e, uz par malobrojnih izuzetaka mogli smo dakle se izboriti za ove prijedloge komisije koje je povjerenik e, iznio svojim plećima sa velikom pornošću. Ovaj rad e, parlamenta i vijeća predstavlja pravu političku volju i spremnost da se E, gospodarstvo Europske unije bude postane efikasnije i treba pozdraviti uložene napore svih koji su u tome sudjelovali da ovaj tekst bude spreman e, prije kraja saza parlamenta i da se ispoštuju ambiciozni rokovi u kontekstu, u teškom gospodarskom kontekstu. Ovdje smo morali privesti kraju e, stupove bankovnog sistema, sustav, sustav sanacije eh, i mehanizam za jamstvo eh, štednih pologa. Svi ovi tekstovi su imali za krajnji cilj da se povrati povjerenje europskim europljanima u bankovni sustav i da se da ih se spriječi protiv financijskih neuspjeha banaka. sve treba omogućiti da ovaj financijski sustav bude čvrst, da se izbije e, izbijanje novih sistemskih kriza i da se uspostavi financiranje, e, da financije i banke budu u službi našeg gospodarstva. Mogli smo prevazići e, razlike neslaganja o sustavu jamstva pologa i druge naslaganja. To je sve plod zajedničkog rada za većinu nas da iznađemo bolja rješenja i e, za ta sva rješenja, gospodine povjereniče, vi ste uveliko zaslužni i ova današnja rasprava, ukoliko dopustite, je kruna e, vašeg rada koji je bio uzoran i hvala vam na tome. Grazie, onorevole Beres, un minuto e... Hvala gospođa perez na jednu i po minutu. Hvala predsjednici gospodine predstavniče vijeća, gospodine povjereniče. U trenucima u kojima Europska unija ima 26 milijuna nezaposlenih kao nikada ranije, treba se suočiti sa ekscesnim bankovnim situacijama koje su dovele do produbljenja javnog duga. I sa velikim zadvojstvom vidim da e, usvajamo e, ove odluke o funkcioniranju bankovnog e, sustava eh, u tri stupa. Najprije želim zahvaliti kolegi Hokmaru jer zahvaljujući njegovom eh, izvješću vidimo koja je procedura kada bi financijska institucija se nalazi u poteškoćama i kako postupiti u slučaju rezolucije. Eh, cilj je jednostavan, trebamo se uvjeriti da porezni obveznici neće biti u prvoj liniji bojišnice kada treba plaćati za probleme banaka i to će biti, tome će biti tako već od 1.1.2016. i trebamo se postarati za to. I posredstvom usvajanja e, izvješća Petra Simona e, glede zaštite štednih pologa, to će biti harmonizirano u slučaju e, bankrota u sedam dana će moći naši sugrađani doći do svojih štednih pologa u iznosu od do 100 tisuća eura, na tome se dugo radilo i evo ga na kraju, ali ne najmanje važno, kolegica Ferrera se već e, mjesecima borila e, na tome i ja mogu samo biti zadovoljan e, potpori i dinamici koju je iznijela i podršci koju je dao naš klub zastupnika jer smo mogli pokazati da postoji europska volja i borba da se pređe mimo razlika država članica i da se uništi e, pogubna veza između javnog duga i, i javnih financija i to je način na koji možemo ponovo pokrenuti financijski sektor i financije. Želim je zahvaliti na tome i to nam omogućuje da se bavimo pravim temama koje se odnose na naše e, koje će pomoći našim sugrađanima i stvarati nova radna mjesta. Hvala predsjednice. Hvala vama, a sada kolega Klute na jednu minutu. Hvala gospođo predsjedavajuća. Želim najprije i ja podvući da s našeg stajališta je bankovna unija jedan pravi korak, važan korak u pravom smjeru. Ako želimo e, to postići potrebna nam je jasna i dobra regulacija bankovnog sektora, to smo rekli još i na početku krize Eh, u svakom slučaju, međutim, imamo nekoliko kritičkih primjedbi. Cilj bankovne unije, u prvom redu fond za sanaciju banaka je da se u buduće poštede porezni obveznici. Međutim, eh, sada imamo neke probleme u vezi s tim hoće li ovi instrumenti koji su sada dogovoreni biti zaista dovoljni Dakle, tu imamo neke sumnje, u svakom slučaju to će trebati još doraditi. Još jedno daljnje važno pitanje je za nas ova, e, ovaj problem prevelik da bi, da je institucija prevelika da bi se dopustilo da propadne. Mislim da će to biti jedan veliki izazov za sljedeći saziv i ja se nadam da će u sljedećem sazivu e, se iznaći zadovoljavajuće e, rješenje za ovaj problem. Hvala. Hvala kolega na minutu i Hvala gospođo predsjedavajuće, gospodine povjereniče, drage kolegice i kolege. Mislim da nakon pet godina ovog saziva danas možemo ponosno reći ono što smo 2009. obećali građanima Europe, naime stabilne financijska tržišta i odterećenje poreznih obveznika. E, taj zadatak smo dobro obavili. Uspjeli smo stvoriti nadzorne strukture u Europi i u području regulacije financijskih tržišta e, tu, smo sada e, poduzeli e, opsežne mjere i uspjeli smo pomoću ove bankovne unije dati doprinos tome da taj sektor sam nosi svoje rizike, a ne porezni obveznici kao e, spasioci u e, krizi. To smatram velikim uspjehom ovog saziva e, to smo svi skupa uspjeli i sad još samo nekoliko rečenica o samoj regulaciji financijskih tržišta jer danas će se nažalost glasati bez rasprave što se tiče <clears throat> mifida nakon mnogih dugačkih sastanaka e, uspjeli smo razraditi jedno tržište jedno rješenje koje može vrijediti ne samo za europsku uniju nego i za druga financijska tržišta na svijetu i zato želim srdačno zahvaliti na dobroj suradnji u ovom sazivu hvala lijepa Hvala lijepa, a sada kolega domenici na minutu i 30. Hvala predsjednice Anđelili. Ovo je posljednja sjednica u ovom parlamentarnom sazivu u Strasburu. Dragi kolege, dragi povjereniče, mislim da je ispravno da se pozabavimo svim eh, eh, odredbama o bankovnom i financijskom sustavu koje smo pokušali ostvariti. Možemo li biti zadovoljni? Da i ne. Neke e, smo stvari vrlo lijepo objasnili i jutros. Međutim, ostaje ipak mnogo toga još neriješeno. E, bilanca je pozitivna, pozitivno je sve ovo o jamstvu uloga i tako dalje i zapravo općenito pokušaj da se zaštite sugrađani koji su porezki obveznici. Međutim, nemamo puno vremena za odlučivanje i primjenjivanje tih normi. Žao mi je da u ovom sazivu nismo uspjeli dovršiti također i odvajanje investicionih banaka od komercijalnih banaka. Mislim da bi to trebalo biti jedan od glavnih ciljeva sljedećeg parlamentarnog saziva. Moramo e, se također boriti protiv tendencije da banke poprime divovske razmjere. Treba nam bolje upravljanje bankama, da se bolje kontrolira ono što rade vrhovi tih banaka. Moramo napraviti razliku između ogromnih banaka i malih zadručnih banaka koje djeluju na ograničenom teritoriju. Bankovni sustav mora jamčiti da bude dobar financijski sustav za interes svih oni, ka, eh, kako je govorio Benjamin Franklin, bolje spriječiti nego liječiti. Hvala, gospođa Podimata, na minutu i 30. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. U ovom, na, ovoj na ovom posljednjem plenarnom zasjedanju usvajamo jedan važan eh, dio bankovne unije E, mehanizam e, sanacije banaka, također i e, sustava osiguranja depozita. To će biti pravni osnov koji će stati na kraj fragmentaciji i ozdraviti bankovni sustav u Europi. Ovim jedinstvenim i transparentnim pravilima E, to će značiti zaštita porez, zaštitu poreznih obveznika od toga da oni snose sve troškove. To će također značiti pravni osnov za e, likvidnost e, i zdravlje realnog gospodarstva. To će biti veliki doprinos i veliki doprinos grčkog predsjedništva drago mi je što je s pravom podvučeno da je ovo važan treći stup i ovaj jedinstveni sustav osiguranja depozita u Europi je važan korak i ja se nadam povjereniče Barnije najprije čestitam vam na e, svom poslu koji ste odradili i nadam se za vas da će sljedeći saziv e, e, sastav komisije nastaviti sa ovim radom koji ste vi započeli. Hvala. Hvala vama. Sada gospođa Tyson na minutu i 30. Gospođo predsjedavajuća, povjereniče, kolege, tko je na početku ovog saziva mogao slutiti da ćemo danas uspjeti doista dovršiti rad na bakovnom, bakovnoj uniji, da ćemo e, usvojiti sustav e, zajednički mehanizam oporavka i sanacije i sustav osiguranja depozita. Mislim da možemo biti ponosni na ovo što smo postigli. Naša, e, naši napori i da postignemo taj tu ambicioznu arhitekturu e, završeni su evo uspjehom e, na čelu sa u suradnji sa komisijom, povjerenikom Barnijevom i njegovim timom evo sad smo uspjeli doći do pozitivnog rezultata. Gospođo predsjedavajuće, povjereniče, ponosni smo na ovo što smo uspjeli. Ponosni smo što smo uspjeli razbiti zatvoreni krug. Ponosni smo na to što sad imamo jedan siguran financijski sustav i ako se nešto opet dogodi, neka kriza, u tijeku jednog vikenda banka se može razriješiti bez da se pritom opterećuje poreznog obveznika ovom regulacijom stvaramo nove perspektive e, da i osigurat ćemo da će bankovni i financijski sektor igrati onu ulogu u gospodarstvu koju treba igrati i da će se moći stvarati nova radna mjesta u e, našem gospodarstvu. Želim svima zahvaliti na suradnji bez koje ove rezultate ne bismo bili mogli postići. Europa će zahvaljujući ovome biti snažna vizavi ostatka svijeta. Hvala lijepa. Gospodin Karas na dvije minute. Gospodine eh, povjereniče, gospođo predsjedavajuća, dame i gospodo, uspjeli smo. Održali smo riječ. Ovo je bio mamut projekt. Eh, sljedeći veliki korak eh, prema integraciji Europe je postignut koji E, je temelj za jedno važno osiguranje za naše građane za e, osiguranje za naše e, porezne obveznike da se ne posiže u njihov džep kad su banke u poteškoćama. Ovo rješenje je, će biti otporno na krize ovim se stvaraju pravila i standardi za sve banke. Zajednički nadzor u okviru Europske središnje banke e, također brza e, sposobnost reakcija u slučaju insolventnosti banaka a istovremeno stvaramo sigurnost za male ulagače e, koji će, e, kojima je sada osigurana brza isplata njihovih sredstava do sto tisuća eura stvorit će se zajednički fond za sanaciju banaka Bail-in kao metoda će postati e, standardno rješenje prilikom poteškoća e, banaka. Jedan od najvažnijih ciljeva naših napora time je postignut e, da, a to je da se više ne upotrebljavaju novci poreznih obveznika za spašavanje banaka. Gospodine povjereniče, mi smo zaključili eh, i regulaciju bonusa za bankovne menadžere u okviru eh, Bazela 3 eh, detaljni kriteriji za identifikaciju rizika obuhvaćeni su tim ograničenjima mi kao zakonodavci postavili smo jasnu postigli smo jasnu regulaciju i nadamo se da će E, sva nadležna tijela sve učiniti da se ovo konzekventno e, implementira i provede u djelo e, kako bi bankovni i financijski sustav u buduće bio ne izvor rizika nego izvor gospodarskog rasta. Vaš prijedlog je za nas, mi ne želimo da, postoje mogućnosti da se banke izlače u slučaju kad stvaraju probleme i zato vas molim e, da e, e, uklonite sve upitnike i da jasno izrazite svoje stajalište i poziciju po tom pitanju. Hvala lijepa. Gdje ćemo gospodin stolejan. Hvala. Hvala gospođo predsjedavajuća. Želim čestitati svim izvjestiteljima koji su radili na ovim vrlo važnim dokumentima e, kako bi se dovršio rad na bankovnoj uniji. Također želim čestitati vijeću i komisiji, osobito povjereniku Barnijevu, na svim naporima koje su uložili. Svima onima koji nisu vjerovali u moć Europske unije da riješi svoje vlastite probleme, e, dopustite mi da ih podsjetim na istinu koja je zapisana u Šumanovoj deklaraciji koja je bila u početku današnje Evropske unije, a to je da će ujedinjena Europa postići mnogo na temelju zajedničkog plana, ali pomoću e, postupnih koraka i pomoću solidarnosti. Ja se nadam da će novi e, e, zakonodavci u Europi, dakle sljedeći saziv uspjeti izmijeniti ugovore kako bi se postigao dalji napredak E, i daljnja istinska bankovna unija kako bi se to sačuvalo i kako bismo se dalje kretali prema sve bližoj i bližoj e, uniji. Kolega Feljo, na minutu i 30. Gospođo predsjedavajuća, gospođo predsjedavajuća, danas na plenarnom zasjedanju Europskog parlamenta smo svjedoci jednog povijesnog dana e, glasat ćemo o mnogim ključnim zakonodavnim dokumentima zato bih htio upotrijebiti vrijeme koje mi stoji na raspolaganju kako bih čestitao svima u Europskom parlamentu, Europskoj komisiji, povjereniku Barnijevu, predsjedniku Barozu i svima koji su bili uključeni u rad na ovom važnom projektu. 2009. jedan od naših najvažnijih e, obećanja je bilo da ne želimo da u buduće porezni obveznici plaćaju za probleme koji nastaju u bankovnom sektoru. Danas odašiljemo vrlo jazan signal, okrećemo tu stranicu. Bankovna unija je europski odgovor, pozitivan odgovor koji će olakšati život poduzećima koji će sad plaćati manje kamate kad dignu kredite. Mislim da e, međutim još uvijek imamo neke izazove pred nama. Moramo obraniti e, interese ulagača, moramo, trebamo jedan pravi sustav osiguranja depozita, to će biti jedan od glavnih izazova za sljedeći saziv parlamenta. Ovo je moj posljednji govor u ulozi zastupnika u Europskom parlamentu, ali ja ću sigurno e, držati palčeve kolegama u sljedećem sazivu da poduzmu daljnje korake kako bi zaštitili interese naših građana i ulogača. Želim iskreno čestitati svim kolegama na svom poslu koji su e, odradili u interesu Europe i naših građana. Mislim da smo svi e, bili dorasli svojim zadaćama. Hvala lijepa. Sada gospođa Hübner na jednu i pol minutu. Hvala lijepa. Gospodine povjereniče, kolege, htjela bih reći svima onima koji su omogućili da se ova dva e, zakonodavna akta usvoje, želim im čestitati i zahvaliti e, na tome što su uspjeli e, takozvani mala i srednja poduzeća će od ovoga profitirati. Jedinstveni fond za sanaciju banaka odigraće važnu ulogu, e, a zemlje tako da će biti e, postojaće i kompenzacija za zemlje koje nisu u eurozoni. Relativno brza e, e, brza uspostava jedinstvenog fonda za sanaciju banaka je e, veliki uspjeh i konačan komentar mislim da imamo razloga biti zadovoljni i sretni jer smo uspjeli postići jedan balans ja sam siguran sigurna da će e, za e, jedinstveni mehanizam za stabilizaciju banaka i sustav osiguranja depozita biti važni preduvjeti i da će omogućiti gospodarski rast hvala lijepa hvala lijepa sada gospodin langen Hvala gospođo predsjedavajuća. Želim povjereniku za unutarnje tržište e, zahvaliti na njegovom radu u posljednjih pet godina. E, njegov, povjerenik, njegov prethodnik Meklivi je 15. ožujka 2009. dao prve prijedloge u ovom e, smjeru prije toga je radije išao u Irsku na utrke. E, zato želim ovom povjereniku iskreno zahvaliti. Međutim, bakovna unija neće biti lijek za sve, e, osobito što se tiče jedinstvenog fonda za sanaciju banaka, e, tu su sada će biti usvojena rješenja koja se razliku od onog što je Europski parlament htio ova rješenja e, nisu e, idealna tako da će i u sljedećim u budućnosti bez obzira radili se o zemljama Beneluxu ili Njemačkoj ili Francuskoj e, ovaj jedinstveni fond za sanaciju banaka neće biti dovoljan i neće biti dovoljno rješenje. Međutim, meni je drago da su sada barem štedni ulozi osigurani tako da štediše u onim zemljama gdje se mnogo štedi neće morati e, snositi troškove za i plaćati za e, propale banke u drugim zemljama gdje se drukčije e, postupa E, Europska središnja banka je do sada inzistirala na tome da se e, provedu stres testovi. Smatram da je bankovna unija važna i glasat ću za nju, ali mislim da to nije lijek za sve naše boljke. Hvala. Hvala lijepa. Sada spontano javljanje za riječ. Desetoro kolega je zatražilo riječ. Svima ću vam dati riječ, međutim molim da poštujete vremensko ograničenje od jedne minute. Najprije kolegica Meginis, izvolite. Hvala. Hvala gospođo predsjedavajuća, hvala kolege Gunar, Arjan, Korin, Hvala svim kolegama iz svih klubova zastupnika na ovom odličnom, odlično obavljenom poslu povjereniče. Upotrebili ste riječi da je ovo bila divlja kriza i doista bila je divlja kad gledamo na ono što je ta kriza e, učinila svim našim građanima e, u cijeloj Europi i e, poduzećima i cijelom našem gospodarstvu. gospodarstvu 64 milijarde je iznos koji je dogovoren, međutim ono što moramo učiniti je e, razbiti e, vezu između e, banke u krizi i zemlje članice u kojoj se nalazi ta banka E, ja vam gospodine povjereniče zahvaljujem što ste upotrijebili te riječi koje ste upotrijebili u vezi sa bankovnom sektoru i želim vam mnogo uspjeha na daljnjem radu na sanaciji e, bankovnog i financijskog tržišta e, u periodu koji je pred nama. Hvala sada kolega Kelly. Ono što je rekao gospodin Karas je točno, ovo je vrlo važan dan za Europsku uniju zato što dolazimo do kraja petogodišnjeg rada. Htio bih e, svi pohvaliti na tom poslu, naročito povjereniku Kabarnjeja. I e, nadam se da će on od sada biti na e, jednom položaju koji zaista odgovara njegovim kapacitetima. Da, ovo je zaista važan dan jer to je nešto što će ostvariti povjerenje svih e, dionika na financijskim tržištama. E, situacija je sada bolja. E, isto tako spomenuli smo sada koncept onih koji su preveliki da bi propali. Najbolji način da se to spriječi je da omogućimo da te banke ne budu prevelike. Hvala. Hvala. A sada gospodin Plenković ima riječ

Hvala. A sada riječ ima gospođa Prendergast. Hvala. Želim se zahvaliti poslu što ga je obavila Eliza Ferreira. Ona je svojim radom pokušala učiniti sve kako bi se spriječilo opetovane financijske katastrofe i kao što je kolega rekao to je koštalo 64 milijarde e, javnog novca do sada. Ovim što ćemo danas glasati imat ćemo bolji financijski sustav, imat ćemo bolje kapitalne zahtjeve i sada imamo instrumente za oporavak banaka u poteškoćama. Nadam se da smo, žao mi da ovo nismo sve napravili ranije. Međutim, nadam se da će kolege koji će doći nakon nas nastaviti na ovom radu. A jedinstvene rezolucije i u europskih banaka je nešto što će omogućiti sanaciju i smanjiti troškove. Hvala. Sada kolega Manka. Hvala. Europski socijalisti dali su prijedlog mjera da se ponovno koriste ovaj sustav u slučaju kriza. Međutim, dio parlamenta i euroskeptici su to odbili, rekli su da će se tržište samo regulirati, međutim nije. I zbog toga su i nastali neki problemi. Zgodna su ta pravila tržišta gdje se profit dijeli među dioničarima, a e, gubici među svima. Sada sa ovim novim odredbama ćemo zaštititi ulagače. Moramo nastaviti na tom radu, moramo spriječavati da se E, vlasnici banaka oslanjaju na javni novac. Oni moraju bolje upravljati vlastitim bankama. Hvala lijepo. A sada e, kolega Papadopulu. Kolegica Papadopulu. Hvala. Ovog tjedna zaista na Cipru čuju mnoge strasti e, i e, čeka se uskrs u međuvremenu mi ovdje gledamo što sve možemo napraviti i što smo napravili kako bismo se nosili s krizama. Nažalost, bilanca je katastrofalna jer smo mi na Cipru bili zamorci, laboratorijski miševi da bi se vidjelo na koji način bi se moglo nositi s propašću banaka.

Hvala. Sada kolega Salavrakos. Hvala. Pozitivno je imati u Europskoj uniji minimalna jamstva e, za uloge e, koje su uložili ulagači male i srednje veličine. Mislim da je u tom smislu ovo uspjeh, ali europsku krizu ipak plaćaju obveznici, a ne dioničari. Nadzor koji se vrši ima puno manjkavosti u posljednjih pet godina. Pravimo se E, i e, govori e, kao da se radi o monetarnoj krizi, a središnja banka mora se nositi s inflacijom i s jakim eurom kojim se sprečava konkurentnost država članica. Smatram da moramo ponovno uspostaviti paritet između eura i dolara, paritet koji je narušen nakon 6 trilijuna e, dolara koje su e, smo vidjeli u SAD-u. Želim također čestitati povjereniku Barnjevu na svemu što je ostvario. Hvala. Kolega Morganti ima riječ. Hvala predsjednice. Kaže se da kada dođe do krize moramo spasiti banku kako bi se oporavilo gospodarstvo. Da, međutim došli smo sada do e, točka bez povratka a e, novac europskih poreznih obveznika već se tako jako puno iskoristio. Od sada će plaćati vlasnici banaka i dioničari ali morali smo već ranije uložiti e, e, učiniti nešto što nismo napravili prije e, Sjećate se što se dogodilo 1933. godine u Americi, pa nešto bismo morali naučiti iz povijesti i morali bismo shvatiti što je bitno. Banke moraju raditi svoj posao dakle upravljati štednim ulozima građana. A oni koji žele špekulirati na tržištima mogu to mirno raditi, međutim ne našim novcem i našim jamstvima. Hvala lijepa. A riječ sada ima povjerenik Barnje. Hvala predsjednice. Prešli smo zajedno jedan jako dugačak put. Svi zajedno, 28. nas je. Evo, govorimo o u vezi s opaskama o londonskom sitiju. Da, 28 je bilo i to nije slučajno. Ja sam to namjerno htio i vi i sve vlade da zajedno radimo na jedinstvu unutarnjeg tržišta i isto tako i e, ovom tom velikom, jako velikom financijskom središtu što je, koje predstavlja City. Dakle, naš dugački put, dame i gospodo, počeo je strukturnim reformama. Podsjetimo se, naš prioritet, moj prioritet bio je stvaranje triju europskih nadzornih tijela koji se nadovezuju na izvješće La Rozier, dakle to je ESMA i tako dalje, Silvi Gular, Sven Gigold, eh, Peter Skinner i eh, vaš bivši kolega, ja sam Markalo, bili su izvjestitelji u vezi s tim. I onda smo jako brzo, u manje od dvije godine, došli do eh, eurozone i svih onih koji se žele pridružiti bankovnoj uniji, svi su dobro došli, među njima i Švedska naravno i druge zemlje, jer jasno je da je stabilnost eurozone ili njena nestabilnost, kao što smo mogli vidjeti u zadnjih pet godina, pitanje stabilnosti ili nestabilnosti cjelokupne Europske unije. Dakle, ova bankovna unija je ključni temeljni stup i Eliza Ferreira, Marijan Thyssen i Sven Giegold su puno na tome radili, ali kao što je Corinne Wortman Kohl to rekla, želim pozdraviti osobitu ulogu uz grčko predsjedništvo i e, predsjedništvo predsjednika Euroskupine Jona Dežendluma i ako dopustite isto tako istaknuti ključnu ulogu Europske središnje banke u svim ovim pregovorima s predsjednikom Dragijem i potpredsjednikom Viktorom Konstancijom. O strukturi se i dalje radi kada se govori o zajedničkom pravilu kako bi se izbjeglo da naši sugrađani, odnosno porezni obveznici, plaćaju za banke, odnosno umjesto banaka sa pravilima BRD-a, sa Gunardom Hokmarkom koji je to malo prije spomenuo, a onda imamo prudencijalna pravila koja se odnose na sve dionike osiguranja sa Solvencijem, Burgadom Balsom, e, koji je o tome govorio malo prije, i Otmar Karas je isto tako imao e, jako važnu ulogu za e, prudencijalna pravila za 8300 banaka Europske unije. Dakle, tu se radi o strukturnim reformama kojima se ograničavaju rizici, organizira se dobar nadzor, čini se odgovor, radi se na odgovornosti, a prvi ključ odgovornosti jeste transparentnost. Ko što čini, ko je zašto zaduženi. I malo smo svjetla bacili na određeni broj ljudi koji ne vole baš svjetlost. I trebamo nastaviti tim. gospodine Gospodin ukoliko dopustite, ponovno ću spomenuti moral i etičnost. Nije nenormalno govoriti, izgovarati te riječi i staviti za tih riječi akte, zakone koji su tu za opću dobrobit. Kad govorimo već o našim sugrađanima, etici, moralu i riziku, i ovim želim odgovoriti Otmaru Karasu, e, glede konkretne e, točke kada je spominjao e, tehničke norme o naknadama u slučaju srd Dakle, pozdravljam sporazum koji ste donijeli, do koji ste došli prije nekoliko tjedana o kada se radi o definiranju onih koji donose rizike, risk takers. Nakon rasprava na eh, odboru Ekon, odmah Karas, ja sam potpuno svjestan i podržavam zabrinutost parlamenta prema kojem vlasti trebaju biti ex ante obavješne, informirane o provedbi i primjeni tih pravila i tako mi želimo i namjeravamo i hoćemo tumačiti te tehničke norme i gospodine Karas, to ću vam potvrditi službenim pismom. I tu se radi o primjeru kada naši sugrađani očekuju odgovor i u kojem ste vi, zastupnici Europskog parlamenta na temelju rada sa vijećem i komisijom, donijeli te odgovore. I ne smiju e, ljudi iz svijeta financija da misle da im je sve dopušteno, ne smije im se sve dopuštati kao što to dešavalo 25 ili 30 godina. Taj svijet financija, kao što je to rekao gospodin Gozes, mora ponovno stupiti u službu stvarnog gospodarstva, a ne biti u vlasti toj službi. Puno smo radili na tome i evo, s obzirom da spominjem naše sugrađane, porezne obveznike koje smo željeli svi zajedno zaštititi, želim napomenuti nekoliko usvojenih tekstova ovih zadnjih četiri godine koji su konkretno tekstovi za naše sugrađane. Jamstvo štednih pologa. To je, Peter Zimon, naš tekst, priks, gospođe Beres, Jurgen Klute, e, ovi osnovni bankovni računi. Želim pozdraviti sve naše kolege i Neven Mimica je poblizu, e, dobro pratio ovo pitanje. E, gospodin Presedo isto tako. Zatim jamstvo i kompenzacija ulagača Ole Schmidt e, u okvir za E, štednju za Zalba. To su dakle tekstovi koji se odnose na svakodnevni život naših sugrađana i obitelji tisuća koji su propatili zbog nedostatka transparentnosti i u nekim slučajevima zbog e, manipulacija i neodgovornosti. Mi smo zašli dakle naše sugrađane i mimo toga, gospođo predsjednice, vrijedi si dati minutu dvije da se podsjeti na sav taj rad svih dionika i sektora od e, donošenja teksta na koji je Jean-Paul Gozes podsjetio. Zatim imamo shadow banking na kojem je radio gospodin El Kadraoui, zatim e, de, e, derivirani proizvodi. E, to je bio veliki rad koji pred, tu se radi o šestotina tisuća milijardi eura, 40% over the counter, dakle netransparentni. Mi smo tu uprali reflektore i tu će biti e, sve situacija jasnija, short selling, zatim druge stvari e, kao e, rad gospodina Verbera, zatim zloporaba tržišta, kontrola zla, <coughs> zloporabe tržišta. Neki će ići u zatvor u najgorim slučajevima, ali McCarthy je na tome radila. Notacijske agencije, gospodin Dominici, Jusic sa gospodinom Gigoldom, e, revizija gospodin Sajad, zatim pojednostavljivanje e, s gospodinom e, Leneom, financijski konglomerati, gospodin Stolojan je radio na tome i tome želim dodati još dva meni jako važna teksta za unutarnje tržište, jer tu se radi o tekstovima koji olakšavaju, pojednostavljuju e, gospodarski rast, e, pasoš za rizični kapital e, i Europski fond za socijalno poduzetništvo, a to je sektor koji stvara nova radna mjesta i gospođa Sofija koja nije bila izvjestiteljica po tom pitanju. Eto, to je jako velik e, rad bio. Želio sam spomenuti sve ove izvjestitelje, njihove suradnike, prevoditelje koje pozdravljam i pravna služba. Svi su oni napravili veliki e, rad, da su veliki doprinos. Naravno, nije gotov posao i nadam se da će brojni među vama se vratiti u, raditi u ovoj instituciji i raditi dalje na svim ovim stvarima na kojima, za koje su gospođa Kratca i Sharon Bowles radili, zatim eh, reporting, nefinancijski reporting, eh, gospodin Baldasare, strukturna reforma banaka i tako dalje. Dame i gospodo, znam da je ovaj tekst došao na dnevni red dosta kasno, ali ja sam po logici postupio, htio sam da napravimo sve transverzalne horizontalne tekste koji se odnose na 8300 banaka prije toga, dakle rezolucije, jamstva, štedne pologe, supervizija, dokapitalizacija i učvršćivanje. Nakon svih tih tekstova i nakon usvajanja svih tih tekstova i preciziranja detalja, pojedinosti, onda sam si postavio pitanje da li je to dosta. I onda sam si rekao da, dosta je ako svi oni budu usvojeni za sve banke i ako budu u potpunosti ispoštovani pod kontrolom nadzornih tijela a moj odgovor je bio ne za 30 najvećih europskih banaka čija je bilanca često veća od BDP-a države u iz koje su. I dakle, to nije samo pitanje koje se povlači za državu u kojoj, je to, u kojoj ima sjedište ta banka, već se radi o sistemskom problemu za cijelu Europsku uniju. I zato sam predložio zadnju strukturnu reformu koju će vaše E, vaše uvaženo, e, vaš ovaj parlament usvojiti, nadamo se. I ako e, u novom sazivu nadam se da ćemo moći iznijeti taj prijedlog i ukoliko svi tu vratimo, ja mislim da je ovo sve jako, jako važno i nadam se da ćemo to napraviti i možda treba, ćemo uspjeti i zabraniti spekulativne aktivnosti, ono što se zove property trading koji nimalo nije opravdana aktivnost glede općeg dobra i e, e, gospodarskog interesa. Eto, toliko dame i gospodo, treba ćemo e, paziti na dobroj provedbi ovog teksta, ispraviti ih, dopuniti ukoliko bude potrebno. Treba ćemo isto tako pa, morati paziti na uravnoteživanje s svim našim partnerima. I podsjećam da je Europska unija bila ta koja je zajedno sa G20 pokrenula taj, tu agendu da se izbjegne buduće, izbjegnu buduće krize i morat ćemo paziti s našim američkim partnerima i svim drugim partnerima iz G20 da svako obavlja svoj dio posla kod sebe. 41 zakonodavni tekst, dame i gospodo, eto što sam napravio. Neki bankari misle da je to previše. Ja mislim da ono što je previše, nedostatak e, regulative. Ja ne vjerujem u samo e, regulativu samoregulaciju, jer to je ono što je izazvalo ovu financijsku krizu. Potrebna su dobra, kvalitetna pravila, dobar, dobar nadzor, zajednički jedinstven nadzor, to smo napravili zajedno. I želim istaknuti to, gospođo predsjednice, da su sve, svi klubovi zastupnika uh, u, ovom domu na ovaj onaj način sudjelovali posredstvom rada izvjestelja koje sam citirao. I sad nije razlog, trenutak da, e, da se hvastamo. I su više ima naših sugrađana e, koji pate, koji, od kojih se tražilo dodatni napori, koji još uvijek pate. Sjetimo se, pomislimo na njih i to smo htjeli uraditi i sada moramo uložiti sav trud da pokrenemo gospodarski rast i konkurentnost. Najljepša hvala. Grazie commissario, la parola Hvala povjereniče. Riječ sada ima ministar Venizelos. Hvala predsjednice. Dame i gospodo zastupnici, s obzirom da sam imao mogućnost eh, obavljati dužnost eh, ministra financija u najključnijem trenutku krize, u najtežem trenutku bankovne krize i u trenucima ogromnog, ogromne redukcije javnog duga u Grčkoj, mogu vam reći na temelju svog iskustva to da odluka koju ćete sada usvojiti glede bankovne unije i e, sanacije rješavanja e, financijskih kreditnih institucija to je jako važan akt, akt od povijesnog značaja jer prekidamo začarani krug u kojem gospodarska kriza se prestvara u financijsku krizu i tako dalje. Taj začarani krug je nešto se ne treba ponovno proživljavati. Nedostaci financijskog sektora su takvi da ih je teško riješiti bankovna unija je nešto što zahtjeva da se uloži veliki trud i ja se slažem s onim što su rekli e, europski zastupnici da Europska, Europskoj uniji neće biti dovoljan sustav za sanaciju, treba nam i sustav zaštite štednih pologa u EU koji će biti ići još dalje od ciljeva direktive to jest objedinjenje i usklađivanje sustava jamstva na europskoj razini. To, na tome radimo sada. Ulažemo trud kako bismo izbrisali strukturne neravnoteže između država članica, neravnoteže financijskih tržišta i gospodarstva. Najveća neravnoteža, po mom mišljenju, unutar e, bankovnog sektora jeste neravnoteža u kamatnim stopama, jer ta neravnoteža stvara duboke razlike između država članica. Kada jedno malo i srednje poduzeće u Grčkoj posuđuje novce od banaka e, uz kamatnu stopu koja je za 6 ili 7% viša od e, iste tvrtke u Njemačkoj, takva situacija stvara veliki strukturn, veliku strukturnu neravnoteže između država članica i tome je tako zato što ne postoji bankovna unija. I ta neravnoteža je jako velika, stvara velike probleme u Grčkoj, a i u drugim državama. I problem isto tako napraviti transfer e, sredstava u drugu državu članicu. Ne samo zato što je e, kamatna stopa manja ili veća, već zato što je osjećaj sigurnosti veći, a to je od ključnog značaja. Iz tog razloga nam je potreban taj treći stup bankovne unije, a to je e, stup jamstva pologa kako bismo mogli prevazići te dvije velike važne neravnoteže. Postoji jedno veliko, krucijalno pitanje koje se postavlja o par dana prije e, europskih izbora i moramo svi iznijeti svoje prijedloge za budućnost europskih integracija, baveći se, odnosno obraćajući se izravno našim sugrađanima i mladim sugrađanima koji nemaju posla. Koje pitanje? Pa eto, zašto ono što se dešava u Europskoj uniji, zašto bi to trebalo biti važno za njih, za mlade, za nezaposlene, zašto je važno da se napravi sustav e, rezolucije sanacije i zašta štednih pologa? Pa to je sine non preduvjet kako bi se stabilno zaštitilo, konkretno zaštitilo Europsku uniju, europske, europska poduzeća na jednako pravan, jednak način, na zdrav način, uz kamatne stope koje će doista biti konkurentne kod jednih i drugih. I tako ćemo se moći izboriti s onim što želimo i doći do onog što želimo, a to su razvoj, gospodarski rast. I na taj način ćemo se boriti, obračunati u samo, samoj srži te, tog, te pošasti nezaposlenosti mladih. Dakle, tu se radi o tome da te banke ne mogu da se poigravaju financijskim igricama. Naravno, to se odnosi na financijsku sferu i sektor, ali prije svega se odnosi na realno gospodarstvo, na ono što je najproblematičnije u Europi. I osobito se odnosi na one koji nemaju posla i koji su na marginama društva, koji su u situaciji nestabilnosti i siromaštva. I treba reći sve šta treba napraviti. Ja se slažem povjerenikom gospodinom Barjenijeom i odajem počas njegovom radu i čestitam mu na konstantnom e, džinovskom radu i treba i dalje raditi i nastaviti s tim što se radi. Jako je važno da se investicijske i trgovačke banke e, objedine kako bi došlo do transparentnosti. Jako je važno determinirati naše cilje u Europskoj uniji. Moramo očuvati kvalitetu bankovnih portfelja, trgovinskih i poslovnih, investicijskih. Moramo također provjeriti kakvoću e, posudbi financijskih i te nove e, to sve doprinosi rastu gospodarstva, tržišnom natjecanju, zdravoj konkurentnosti, borbi protiv nezaposlenosti. i to je e, ono što omogućava da se financijska da financijska sfera bude takva da e, je financijski sektor e, stvorio ogromne, ogromne interese. To je pitanje no to sve je netočno. I želim dodati još jednu stvar. Provjera kvalitete bankovnih portfelja. 130 sistemskih europskih banaka je nešto što polučuje neizravnu provjeru bankovnih obveza. Dakle, konkretno se suočavamo sa javnim zaduženjem javnim dugom, jer e, rješavanje pitanja javnog duga je nešto što ćemo moći napraviti ne samo e, radom država članica Europske središnje banke, već i Europskim fondom za stabilnost, ali potreban nam je Europski bankovni sustav, ali Europski bankovni sustav koji će e, biti takav da sudjelujući na tržištu europskih obveznica da će moći očuvati i zaštititi e, portfelj e, kojim će se jamčiti stabilnost država članica i tako ćemo moći izaći iz začarnog kruga u krug rješavanja i sanacije koji je jako važan za Europsku uniju. I samim tim jako je važno da se obratimo našim sugrađanima govoreći im o onim pitanjima do kojima ih je najviše stalo i govoreći, objašnjavajući da ono što radimo nije abstraktno, da se ne odnosi samo na zatvoreni svijet financijskih transakcija, već da se odnosi na stvarnu, realnu Europu, na europska društva i europske europljane. Hvala. Grazie, ministro. Hvala, gospodine ministre. A sada na dvije minute riječ ima gospodin Hokmerk. Hvala lijepa gospođo predstavajuća, hvala povjereniče Barnirije, hvala ministre Vanizelos, grčkom predsjedništvu, a također i prethodnom litvanskom predsjedništvu koje je doprinjelo, odnosno omogućilo da se postigne sporazum između Europskog parlamenta i vijeća. Dakle, došli smo do kraja perioda intenzivnog rada gdje smo postavili, položili temelje E, za budućnost europskog bankovnog sektora i zakonodavstva kojim će se regulirati taj bankovni financijski sektor. Pokušali smo naći ravnotežu e, između javnih financija i e, sigurnosti našeg gospodarstva, ali sada ulazimo u važan period. Moramo osigurati stabilnost koje smo postigli doprinese stvaranju novih radnih mjesta. Ovo čemu smo položili temelje je bankovni sektor koji će biti stabilniji pomoću e, postupka bail-in o kojem smo već razgovarali. E, postići ćemo veću stabilnost sustava kada, ako dođe do sljedeće krize. Također moramo osigurati zajedničko zajedničko e, zakonodavstvo koje će e, e, djelovati i na nacionalnom nivou. Moramo biti vjerodostojniji kako bismo postigli gospodarski rast koji je potreban Europi. Ne mislim da bilo tko može vjerovati da smo sada riješili sve probleme ali ako investirate u banke trebalo bi da time e, ulazite u jednako veliki rizik kao kad investirate u bilo, koji, u bilo koju drugu vrstu e, biznisa. E, sada možemo krenuti naprijed E, želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u raspravi. Mislim da je ona pokazala da postoji široka podrška za mjere koje usvajamo, ali ono što je važno je e, gospodarski rast i nova radna mjesta. To je potrebno Europi, ali evo postavili smo temelje i zbog toga mi je drago i ponosan sam. Hvala lijepa. Gospodine Hökmark. A sada na dvije minute gospodin Simon. Gospodine predsjedavajući, cijenjeni povjereniče Barnije, ministre Venicelos, dragi kolege i kolegice, izvjestitelji, izvjestitelji u sjeni, drage kolegice i kolege. Meni je osobita čast što danas nakon pet godina rasprava o bankovnoj uniji smo evo došli do e, zaključenja. Ova rasprava je pokazala jasno e, pozicije E, i ne želim ponavljati ono što je već rečeno, ali mislim da je važno da smo ovim poslali jasan signal e, i pokazuje se da je Europa postigla važan korak naprijed. E, nasuprot onome što su tvrdili svi kritičari koji nisu doprinijeli niti malo rješenju problema, ali nisu vjerovali e, u nas, e, njima smo pokazali da nisu bili u pravu. Sa današnjim danom e, smo porezne obveznike maknuli iz prvih redova onih koji plaćaju u slučaju krize a kriza će biti i u budućnosti ali učinili smo sve kako bi se buduće te krize događale rijeđe i kako bi se onda problemi rješavali na kontroliran način. Mi smo obavili svoje domaće zadaće, ali ostaje još dovoljno posla za sljedeće generacije, za sljedeće sljedeći saziv i one koji će raditi u ovom parlamentu i komisiji u vijeću. Ali mislim da smo danas poslali najvažniji signal građanima Europe. Europa je ponovo dokazala da upravo u najdubljoj krizi jest u mogućnosti izaći iz nje i upravo krize su ovu Europu unaprijedile. Također i ova financijska i gospodarska kriza je unaprijedila Europu. Danas dovršavamo jedan važan projekt koji je važan ne samo za eurozonu, nego će cijeloj Europi dati veću stabilnost i veću sigurnost našim građanima idemo dalje. Hvala lijepa gospodine Simon. Time je završila ova rasprava. Glasat ćemo danas u 12 sati. I sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je zajednička rasprava o sigurnosti proizvoda i zaštiti potrošača. Imamo tri izvješća. Prvo je gospođe Šalde Moze, drugo je